Good Dobro jutro, započet ćemo s našim sastankom. Kao prvo usvajanje dnevnog reda. Ako nema promjena, e, dnevni red je usvojen. Druga točka dnevnog reda su priopćenja predsjedavajuće, isto tako preporuke od strane koordinatora prvo što je na redu, dakle njihov sastanak 25.4. koordinatori su odlučili da će se napraviti nacrt jednog izvješća na vlastitu inicijativu vezano s rodno osvještenu politiku u europskim parlamentima sa izvjestiteljicom gospođom Angelikom Linar iz ALDE skupine. Nadalje jednako tako izvješće o ravnopravnosti između žena i muškaraca u Europskoj razdoblju 2016. 2017. i to će pripasti e, socijalistima. Nadalje, zakonodavno mišljenje e, u pogledu izvješća odbora EMPL za ispostavljanje jednog europskog nadležnog e, tijela za e, pitanje iz e, politike rada i to će dobiti zeleni. Nadalje, amandmani zakonodavnom izvješću odbora LIBE u pogledu jačanja sigurnosti osobnih dokumenata građana Europske unije i dokumenata koje dobivaju građani u pogledu e, prebivališta povezano sa njihovim članovima obitelji vezano uz slobodu kretanja to će isto tako dobiti ALDE nadalje izvješće na vlastitu inicijativu odbora AFET e, dakle arapsko e, proljeće i situacija nakon toga E, i to će isto tako dobiti socijaldemokrati. Izvješće na vlastitu inicijativu e, odbora EKON, Europski semestar za e, koordiniranje ekonomske politike pregled rasta 2019. To će dobiti socijaldemokrati. E, usmeno e, pitanje e, sa rezolucijom vezano uz prava žena i ravnopravnost spolova u Europskoj uniji. To će dobiti GUE NGL. Nadalje, usmeno pitanje s rezolucijom situacija o pravima žena s invaliditetom i to će dobiti pučani. E, nadalje, s obzirom na e, konflikt u pogledu nadležnosti sa odborom EMPO, e, imamo paket vezan uz uspostavljanje teže između rada i privatnog života i sljedeća točka dnevnog reda je usvajanje e, zapisnika sa sastanka 19. 20. veljače e, i 8. ožujka. Ako nema nikakvih komentara, e, to je usvojeno. Sada imamo elektronsko glasanje. ako ste spremni za glasanje, molim vas se pripremite i započet ćemo odmah s glasanjem. Okay. Yeah. Uh, Točka četiri, dakle situacija u Mađarskoj vezano uz rezoluciju Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017. E, tko je za amandman 29 e, e, za, protiv, suzdržan je odbijeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržan je odbijeno. 41 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 42 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno usvojeno. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 47 i usmeni amandman strane e, izvjestitelja za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman Amandman 56 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 58 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 66 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 78 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 76 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 79 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 87 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 92 za, protiv suzdržani usvojeno, amandman 95 za protiv suzdržani usvojeno, amandman 96 za protiv suzdržani usvojeno, amandman 93 i 94 isti za protiv suzdržani usvojeno, amandman 3 za protiv suzdržani usvojeno, amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, moramo to provjeriti. Otvaram glasovanjem i zatvaram. Usvojeno je. Amandman 12. Za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Amandman 15. Za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Amandman 20. Za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Amandman 9. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 21 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada elektronsko glasanje. Izvolite. A sada zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Čestitam Marije Nojčel, izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sijeni. Hvala vam lijepa. Point five, uh, summary report of... Točka pet i izvješće o prioritetima odbora FEM. Stavak 1 odnosno dva za protiv suzdržani usvojeno, stavak tri za protiv suzdržani usvojeno i stavak četiri za protiv suzdržani usvojeno, stavak pet, prvi dio za protiv suzdržani usvojeno, drugi dio za protiv suzdržani usvojeno, stavak 6, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 7, za, protiv, suzdržani, usvojeno, stavak 8, za, protiv, suzdržani, usvojeno, stavak 9, za, protiv, suzdržani, usvojeno, stavak 10, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv suzdržani usvojeno stavak 11 za protiv suzdržani usvojeno stavak za uz usmene izmjene prvi dio za protiv suzdržani usvojeno drugi dio za protiv suzdržani usvojeno hvala lijepa hvala vam

Šest točka dnevnog reda. Ravnoteža poslovnog i privatnog života, roditelja i Izvjestiteljica Agnješka Kozlovska-Rejević. I sad dajem riječ gospođi Agnješki Kozlovskoj-Rajević, izvjestiteljice. E, cieszę się, że e, możemy... Najlepsze Drago mi je što imam mogućnost i mogu razgovarati o ovom vrlo važnom nacrtu. Nadamo se da će se uvesti pojedinačni porodiljski dopusi i uvesti u Evropsku uniju kao prvo hvala lijepa svim suizvjestiteljima i svima koji su bili uključeni u pisanje. Dakle, svi su bili značajno uključeni, to se vidi isto tako po velikom broju amandmana. Dakle, tu pišemo jedno izvješće vezano i u samu direktivu, a odbor FAM, mi smo odgovorni za pisanje samog mišljenja. Libe isto tako sudjeluje. Prijavljen je veliki broj amandmana i to samo govori koliko je velik značaj ovog zakonodavnog od 473 amandmana imamo 43 kompromisa do kojih je došlo između izvjestitelja u sjeni i tijekom njihovih sastanaka. Većina posla je već obavljena. Tijekom tih sastanaka su postojali pokušaj da dođe do određenih kompromisa, to nije bio jednostavan posao jer kada govorimo o klubovima zastupnika stajališta su uistinu vrlo različita. Kad god smo razgovarali, kad razgovaramo o ovom prijedlogu, trebamo vidjeti koji je stvarni politički cilj u pogledu stajališta vijeća, dakle da oni prihvate ovaj prijedlog. I možemo E, ako to pratimo natrag e, vidimo da u pogledu porodiljskog e, dopusta tu postoji dosta neuspjeha, ali ovi ciljevi trebaju uzeti u obzir. porodiljski dopust jer to je dio gdje su isključivo nadležne države članice i vijeće i komisija predlažu odleđeni minimum kada govorimo o zakonodavnim prijedlozima. Mi svi imamo našu vlastitu strategiju pregovaranja. ali ono što je rezultat pregovaranja na kraju postane europskim minimalnim standardom i na primjer, čisto kako bih vam objasnila kakva je situacija u mojoj zemlji, u Poljskoj, neka zakonodavna rješenja su jako dobra, međutim u nekim drugim državama članicama e, dopust nije plaćen ili plaćen na drugi, drugačiji način. Dakle, želi nas se spriječiti u našim ambicijama, a mi moramo pomoći da se na kraju uopće uvede ta, ta ideja porodijskog dopusta. Trebamo biti pri tome politički razumni. Moramo djelovati na jedan strateški način. Dakle, tu su važna načela spolne ravnopravnosti. To je čisto ta ideja koja stoji iza svega. Mislim da ta dva e, stupa, dakle to da se ne može prenijeti taj dopust e, s oca na majku i obratno je nešto što to što je prvi aspekt, a drugo je da taj dopust mora biti plaćen. Htjeli bismo i neke druge učinke ovog prijedloga, dakle da se i očevi više uključe u brigu o svojoj djeci. Ponekad se radi o tome da žene imaju određene odgovornosti u pogledu posla, ali nekad moraju obavljati i neke druge stvari a i obavljati zadatke kod kuće pa moraju imati dovoljno vremena kako bi se mogli baviti svojim poslom. Htjela bih se svima zahvaliti, svima koji su iznijeli svoje amandmane. Ovo je bila jedna vrlo konstruktivna e, je konstruktivna klima u pogledu pregovora i nadam se da će se te ideje moći podržati petog ćemo glasati u Strasburu i zahvaljujem i vama i tajništu na svom obavljenom poslu. Najpša hvala gospođa Kozlovska-Rajević. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni, no ja bih eh, htjela iznijeti eh, stav stav kluba zastupnika SID-a. Naime, SID smatra da jedan od glavnih amandmana tiče se kompromisa o plaćanju svih dopusta, svih vrsta dopusta, jer to je jako važno. Naime, ukoliko roditelji ukoliko ti dopusti nisu dovoljno plaćeni, onda roditelji neće ići na takav dopust. Time nećemo promijeniti stanje stvari. Iz tog razloga naš klub zastupnika predlaže da se uvede plaćanje koje bi išlo do 85% pla, e, iznosa plaće. Svjesni smo da je to visok iznos, ali ne smijemo izgubiti iz vida cilj ove direktive koji je sljedeći. Naime, kućanske obveze moraju biti ravnomjerno raspodijeljene u obitelji između muškaraca i žena i moramo imati na umu i demografsku situaciju. Kao što je to izvjestiteljica u Sijeni rekla, vjerojatno je da ćemo doći do dogovora o tim plaćanjima. Kao drugo, naš klub zastupnika ulože brojne amandmane za roditeljski dopust. dopust. Naš cilj je da se i dalje držimo starosti od 12 godina, dobi od 12 godina djeteta, dakle do 12 godina se može ići na roditeljski dopust. Zatim, poslodavci moraju pismenim putem dostaviti odbijenicu u slučaju da odbijaju pravo na roditeljski dopust eh, zaposlenicima i imaju pravo to odbiti samo jedan put. Tim prije što zaposlenici moraju dovoljno unaprijed eh, obavijestiti o namjeri da uzmu roditeljski dopust eh, svoje poslodavce, tako da će ovi imati vremena anticipirati. I mi želimo isto tako da se uzme u obzir i mikropoduzeća koja imaju jednog, dva ili tri zaposlenika. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, situacija je drugačija, jer eh, takva poduzeća mogu imati od 25 do 250 zaposlenika. U tom slučaju, da li mislite da takva poduzeća nisu u stanju omogućiti svojim sladnicima roditeljski dopust. Po mom mišljenju to ne bi trebalo predstaviti problem. Zatim, što se tiče broja godina iz radnog iskustva koje trebaju radnici imati prije nego što im se odobri roditeljski dopust, mislimo da je razdoblje od godinu dana predugo. Tim prije što ima velikih promjena na tržištu rada gdje se gdje ljudi često mijenjaju zaposlenje, a ne smijemo zanemariti činjenicu da su mladi ti koji imaju najviš, najčešće e, potrebu za roditeljskim dopustom, jer oni su ti koji imaju djecu. Zatim, što se tiče neprenosivosti, mi se slažemo s tim, dakle, slažemo s tim da muškarci, da očevi imaju četiri mjeseca i majke isto tako četiri mjeseca. Dakle, svjesni smo da ćemo i nada, vjerujemo da ćemo doći do sporazuma. 28. ćemo već e, glasati na našem odboru. Dakle, stav našeg odbora trebao bi biti ambiciozan imajući na umu buduće pregovore sa državama članicama. A sada predajem riječ gospodinu gospođi Beatriz Besera, Hvala predsjednice, neću ponavljati brojne dokumente koje su iznijeli već e, moji kolegi iz SID-a. Želim se zahvaliti izvjestiteljici gospođi Kozlovskoj jer e, vjerujem da je ona uložila veliki trud da se dođe do konsenzusa i doista sam je zahvalna na tome. Vjerujem da je ona ovome pristupila sa velikom razinom odgovornosti. Imamo konsenzus koji je doista razoban. Osobito kada govorimo o ključnim pitanjima o kojima je govorili predsjednica, dakle o naknadama e, za ljude koji uzmu roditeljski dopust. I o naknadama za skrbnike. Mi ciljamo tih 85% e, plaće, ali tu su i neke stvari koje ovise o zemljama u kojima se nalazimo. Naime, ako ste na bolovanju drugačiju naknadu imate Dakle, tu se vode jako ozbiljni pregovori i moramo se držati cilja ovog teksta. Cilj teksta jeste da se omogući ženama da pristupe tržištu rada i da im se pruže jednake prilike. Dakle, kako pomiriti privatni i poslovni život. Pa to je nešto što u biti ovisi o preprekama na koje će se naići, koje ćemo uspjeti odstraniti. Mislim da trebamo biti svjesni da se teško može govoriti o sekundarnim mjerama, a da ne spominjemo samu direktivu o rodiljnom dopustu koja je doživjela sudbinu koju znamo. Dakle, ovdje se radi o tome da se definiraju ti dodatni dopusti No u svakom slučaju ne možemo ignorirati rodiljni dopust, pitanje rodiljnog dopusta. Trenutno rodiljni dopust slijedi mjere iz 1992. godine, što je doista nekompatibilno s novim prijedlozima koje imamo ovdje. Dakle, mislim da mogu podržati pristup izvjestiteljice. i želim vas podsjetiti da se ovdje radi o mišljenju koje je po mom domu jako ambiciozno, ali i realno. I ta kombinacija realnosti i ambicioznosti je takva da će nam eh, dopustiti da ostvarimo dodanu vrijednost. Hvala vam. Hvala vama. A sada dajem riječ eh, gospodinu Krisogonosu koji mijenja izvijest Kostadinku Kunjevu, izvjesteljicu Sjeni SDA. Hvala vam, predsjednice. E, sad ću preći na grčki. U ime gospođe Kuneve koja za u ime GUE, a slijedi ovaj dosije, imam e, par riječi za reći. Dakle, gospođa Kunova je trenutno je bolesna i tako da ne može doći, no ovdje imamo jako važne tekstove o kojima se raspravlja. Dakle, ovdje se govori o prijedlogu za direktivi, e, prijedlogu direktive o ravnoteži poslovnog privatnog života. Ja sam također imao čast biti na odboru za pravna pitanja, izvjestelji su sjeni za ova pitanja. Ovaj prijedlog e, uveliko kasni E, naime, na samom početku svog mandata komisija se obvezala predstaviti novi prijedlog s ciljem da se zamijeni direktiva o rodiljnom dopustu. Dakle, ta direktiva već ima 26 godina. No, vijeće se nije doimalo jako entuzijastično da se 2000. tisuće promijeni taj tekst, nije se došlo do dogovora i stvari propale iz tog razloga. U postupku Refit e, komisija je povukla svoj prijedlog tada. Ova današnja situacija dosta je slična tadašnjoj. Dakle, izgleda da se nastoji ublažiti, razvodniti ovaj prijedlog u vijeću. Stoga parlament mora imati čvrst stav i neći za vijećem, već se moramo potruditi raditi na ovom dokumentu i ne smijemo zaboraviti što se dogodilo sa prethodnom direktivom. Ovdje se radi o radnicima, osobama koje su na plaći, dakle. To znači da se iz ovih mjera isključuje ogroman broj ljudi koji nisu zaposlenici, već rade drugačija drugačije posle. Dakle, treba izmijeniti članak drugi zbog toga. Što vam predlaže gospođa Kuneva? Evo, tu se radi o amandman 221. Dakle, predlaže se da usvojimo neutralniju formulaciju i pozivamo se na odluku Europskog suda u predmetu Regilgent gdje se spominje jasna definicija radnika. Zatim, što se tiče definicije rodilnog i roditeljskog dopusta, kada se govori o naknadi za, na primjer, bolovanje, evo, doista je šokantno vidjeti da u razdoblju krize u Europskoj uniji se strahuje od reakcije onih koji će saznati da ravnoteža poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika predstavlja e, naknadu roditelja koji skrbe o djeci kao E, kao da se radi o naknadi za bolovanje. Dakle, kao da ljudi koji se skrbe o svojoj djeci kao da su bolesni. To nije prihvatljivo. Treće. Pitanje fleksibilnosti. U prijedlogu direktive uzima se u obzir fleksibilno radno vrijeme, Naime, ova direktiva bavi se fleksibilnim radnim vremenom kao jedinom mogućom fleksibilnošću s ciljem uspostavljanja ravnoteže poslovnog privatnog života raditelja i skrbnika. To je pitanje satnice, fleksibilnog radnog vremena, no poslodavac nije primoran pristati na zahtjeve za takvu fleksibilnost. Mislim da moramo revidirati to i dati više prostora sindikatima i e, konvencijama, profesionalnim konvencijama. I mislim da se ne treba govoriti ovdje o fleksibilnom radu, već o prilagođenom radu i gospođa Kuneva uložila amandman po tom pitanju. Zadnja stvar koju želim spomenuti i gdje gospođa Kuneva iznosi prijedloge u vidu amandmana. Tu se radi o pitanju dopusta za skrbnike. Definicija dopusta za skrbnike mora biti precizirana. Naime, ovdje se po prvi put u zakonodavstvu Europske unije pojavljuje pojam skrbnika, a stoga ta definicija mora biti kristalno jasna. Tu se radi o neformalnom vidu skrbi bližnjima i mora se uspostaviti veza između onih koji pružaju tu neformalnu skrb, dakle kad kažem neformalnu, e, dakle izvan e, koja nije okvirena radnim mjestom, radnim ugovorom, a postoji s druge strane i ljudi koji to rade profesionalno. Dakle, postoji čitav niz potreba i zahtjeva mm, tržištu rada danas e, i važnije je sada više nego ikad da se uspostavi teže između poslovnog i privatnog života i na nama je da ponudimo europljanima nešto dodatno kako bismo im pokazali da im Europa može pomoći u tom kontekstu. Hvala. Hvala lijepa što ja mogu još nešto reći. Ja nisam izvjestiteljica u sjeni, ali mi je jako važno nešto reći. Vjerojatno nikoga više ne mogu uvjeriti u to, ali svejedno želim to još jedan puta reći. A to je e, taj aspekt toga da se može prenijeti to vrijeme, a to znači da u praksi ćemo uvijek i opet doživjeti to da oni roditelji će uzeti dopust koji inače manje zarađuju, dakle kod koji će biti manja šteta u pogledu plaćanja, to nam je poznato iz Njemačke i isto tako to prenošenje mogućnost toga isto tako znači da poslodavac E, opet e, je svjestan toga da će žene prije to preuzeti nego muškarci i već kod zapošljavanja opet e, imamo zapošljavanje, gleda se da li će žene još imati djece, da li će još više izostajati iz posla, dakle e, ta mogućnost e, će onda opet biti nešto što će biti nepovoljno za žene i statistike pokazuju u nekim zemljama gdje imamo tu mogućnost e, prenošenja i u svim tim zemljama svakoj tih zemalja vidimo da na kraju su ipak žene koje to čine ako ne kod prvog djeteta onda e, kod drugog ili kod trećeg možda sam ja ovdje manjina ja to mogu prihvatiti ali tu bih jednostavno željela još jedan puta reći ako dakle politički gledajući ako govorimo o ravnopravnosti u pogledu žena uz ove socijalno političke respekt, želimo nešto postići. Dakle, to vrijeme koje mi zahtijevamo, taj dopust, to je sve ispravno, dakle, htjela bi se složiti svime što je danas rečeno, ali ako želimo postići nešto u pogledu žena i politike, onda nam ne treba ta mogućnost prenošenja, jer to se radi, dakle, o tome da u istinu e, imamo ravnopravnost muškaraca i žena, dakle, kada se E, muškarci zapošljaju na neke viši položaje, treba bi postojati ta mogućnost da su svi svjesni toga da se on time stvara jednako velik rizik kao da zapošljavamo ženu. To sam htjela još jedan puta reći. Hvala lijepa. hvala sada. Europska komisija ima riječ. Hvala predsjednice. Dobro jutro želim svima. Doista smo vam zahvalni na ovoj raspravi koju ste danas održali i, i zahvalni na trudu brojnih eurozastupnika koji je uložen u rad na ovom projektu. Želim naglasiti samo jednu stvar, naime, brojna su brojni su zanimljivi amandmani ovdje izneseni, no ovaj prijedlog je prijedlog koji može doista pokazati europljanima što Europska unija predstavlja na socijalnom planu i ravnoteža između privatnog i e, profesionalnog života svugdje se nalazi. Ne znam da li ste pokušali, da li ste išli e, e, letjeti ovih zadnje vrijeme i imamo štrajk koji je upravo povezan s tim pitanjem, dakle, ravnoteže poslovnog i privatnog života. Dakle, ovo ima utjecaja na kvalitetu života mnogih ljudi i zahvalni smo izvjesteljici što to nastoji biti što je ambicioznija moguće u ovom predlogu. Ambicioznost će biti važna i za raspravu sa vijećem Europske unije. Stoga vas sve pozivam da ostanete dalje ambiciozni, a istovremeno ostanete realni, te da izbjegnemo ono što su neki izvjestitelji u sjeni spomenuli, a je dakle da ovaj predlog doživi sudbinu rodiljne direktive o rodiljnom dopustu. Samo želim reći da je komisija na raspolaganju svima onima koji imaju bilo kakvo pitanje. Dakle, mi smo spremni objasniti, raspravljati o formulacijama, kompromisma i bilo čemu što želite. Hvala vam. A uh, Hvala vama. <clears throat> sada dajem riječ ponovno gospođe Kozlovski-Rajević. Hvala lijepa. Za početak e, zapravo ću početi odgovarati e, skrat e, od kraja, od zadnjeg pitanja. Možda nisam bila sasvim jasna, ali to pitanje nemogućnosti prebacivanja na drugu osobu tog dopusta. Radi se dakle o individualnom dopustu, dopustu za majke i dopustu za očeve. Mislim da većina zastupnika ne želi da se to pravo može prenijeti na drugoga. Naime, da se radi o individualnom pravu. I e, zato upravo što se misli da bi većina tih dopusta da bi e, to uzele žene. Takva je situacija sada u Poljskoj. Naime, može se prenijeti na drugog na drugog roditelja i većina e, onih koji odlaze na porodni dopust su žene. Dakle, situacija je takva da će žene se više osjećati obvezne i E, zaposlenici će shvatiti da su <laughs> dakle žene riskantnija osoba koju bi zaposlili. Dakle, upravo iz tog razloga želimo da se radi o pojedinačnom pravu na taj dopust koja se neće moći prenijeti. Mislim da većina nas jest za taj prijedlog, naime da se ne mogu prenijeti prava na taj dopust. Dakle, pojedinačno četiri mjeseca za majku, pojedinačno četiri mjeseca za oca, uz nemogućnost prenošenja e, tog prava na drugog roditelja. Nadalje, želim se osvrnuti na pitanje naše predsjednice razdoblje e, kroz koje netko treba raditi kako bi stekao prava na taj dopust. Govori se o minimalno jednoj godini. Ne u našem, bar u mom prijedlogu mene kao izvjestiteljice rekla bih da bi to maksimalno mogla biti godina dana. Drugim riječima da neka država članica može ako želi uvesti takvo minimalno razdoblje, ali to minimalno razdoblje ne smije biti dulje od godine dana postavljamo još jedan uvjet. Bez obzira na uvjete koje postavlja država članica, oni ne mogu tražiti manje nego li naš prijedlog. Ako u nekoj državi se traži barem da se radi 15 dana, onda e, ne možemo tražiti to da bi se smanjilo to razdoblje. Dakle, ako kažemo godinu dana u prijedlogu, onda je tih godinu dana maksimum. Naglašavam još jednom, godinu dana ne može biti minimum, već maksimum. A država članica može se odlučiti da uopće nema takvo razdoblje, dakle taj kriterij može se odlučiti za jedan dan, dva dana, ili, e, ali u svakom slučaju maksimum će biti godina dana. Inače, hvala na svim drugim primjedbama. Slažem se s predsjednicom po pitanju da taj dopust treba biti plaćen i da plaća koja će se dobivati kroz to razdoblje ne smije biti malena. Međutim, tu imamo različita mišljenja. Mi u Europskoj pučkoj stranci predlažemo 70%. E, već više na desnom krilu od nas predlagao se 60% dok ljevica predlaže 85%. Nadam se da ćemo naći srednje rješenje uvjerena sam da ćemo naći kompromis. Osobno se zalažem za 70%, mislim da je to bolje nego 85% jer mi se čini realnim kao prijedlog. Međutim, e, Dogovorili smo se da ćemo izmijeniti početni prijedlog komisije. Komisija je naime predlagala da krenemo od onoga što se izdvaja za to kada je osoba na bolovanju. Ali mi ovdje ne govorimo o bolovanju, već o postotku plaće e, to radnika. Dakle, i to će biti temelj, to će se uzeti u obzir, jer to je puno e, pravednije. Tim prije što se e, bolovanje financira na različite načine u državama članicama. Postotak je različit i mislim da ovdje trebamo izravno povezati ovu naknadu za, e, sa samom plaćom. E, sve to dakle bit će rezultat prijedloga koje će e, u konačnici usvojiti odbor za ženska pitanja. Postavljeno mi je također pitanje vezano za reakciju poslodavca. Treba li se poslodavac izjasniti usmeno ili e, pismeno? Tu sve treba biti vrlo jasno kako ne bi došlo do nesporazuma. Mislim da je jasno i da se svi slažemo da poslodavac mora obrazloženje dati napismeno. Koliko puta može odbiti takvo što? To treba vidjeti E, to je važno za zaposlenike, ali to je vrlo važno i za poslodavce. Mnogi od njih su na čelu malih poduzeća gdje radi svega nekoliko ljudi. Ne smijemo imati prestroga pravila, želimo li zaštititi i mala i srednja poduzeća, ne smijemo zatražiti minimum koji će za mala i srednja poduzeća biti neodrživ. Mi smo ovdje da predlažemo minimalne vrijednosti dok svaka država može imati drugačije odredbe koje će biti povoljnije bilo po zaposlenike, bilo po poslodavce s obzirom na nacionalnu situaciju. Ali moramo imati na umu i osobe koje su na čelu malih poduzeća, naročito mikropoduzeća. A sada nešto o primjedbama u ime kluba zastupnika GUE. Ne slažem se s time da bi naš prijedlog trebao biti previše ambiciozan, jer često želeći previše na kraju ne dobijemo ono što želimo i mogli bismo na kraju završiti kao s prijedlozima za rodiljni dopust. Hvala, nitko se više ne javlja za riječ, pa prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, sedma točka, to je mandat za trijalog za e, proračun za 2019. godinu. A sada dajem riječ izvjestiteljici gospođe Malin Bjork. Jo, eh, jag är väldigt glad över att fått det arbeta e, Hvala lijepa. Jako mi je drago što sam dobila ovaj zadatak i e, radim e, i predstavljam odbor za proračun. Ono što mi odlučimo ovdje u svakom slučaju imat će utjecaja na višegodišnji financijski okvir. Samo mišljenje na koje, koje izrađujem važno je za mene. Drago mi je na onome što smo napravili do sada. Sad ćemo razmotriti e, mišljenje našeg odbora po pitanju proračuna. U osnovi usmjerila sam se na nekoliko stvari. Jedno je ženska pitanja koja se trebaju ugraditi u sve politike. Mislim da tu e, moramo više tražiti da postoji potreba za takvim e, ugrađivanjem ženskih pitanja u proračun. Druga E, važan zadatak na kojem radim jest potreba za ulaganje u različite sektore i jačanje ženskih prava. Govorimo ovdje o obrazovanju, o zdravstvenoj skrbi, skrbi za djecu. Moramo se dakle i tim pitanjima pozabaviti. A e, nadalje radim također i na činjenici da je Europska unija dionik na svjetskoj e, sceni i zato se moramo usmjeriti na osnaživanje žena, na prava, seksualna i reproduktivna prava, naročito u svjetlu činjenice da su se Amerikanci povukli iz financiranja prema jednom njihovom pravilu i dakle tu se vidi da nedostaju sredstva. I na kraju e, e, s obzirom na istraživanja e, znamo da postoji Europski institut za rodna pitanja, odnosno za rodnu ravnopravnost, koji bismo također trebali financirati. Drago mi je da ću surađivati s izvjestiteljima u Sjeni i e, hvala svima na amandmanima. Osobno ću uložiti amandman za borbu protiv nasilja nad ženama i djecom. I moramo e, dati potporu za ženske organizacije kako u Europskoj uniji, tako i izvan nje. E, vidimo da se potpora za te organizacije smanjila. Uložit ću također i jedan amandman o rodnom nasilju protiv skupine LGBTI. Sve to vezano za rasprave o Istanbulskoj konvenciji koje se stalno ponavljaju. Međutim, ono što se događa e, nad skupinom LGBTI e, često je nešto gdje zapravo e, do toga dolazi zbog kršenja prava o rodu. Hvala gospođo Bjorka. Zadam da je riječ izvjestiteljima u sjeni. E, u ime socijalista gospođa Ticjana Picrerna. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljici Bjork Mislim da ono što je ona napravila je usmjereno na vrlo važno pitanje i to je ključno pitanje vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje žena. Radi se o izuzetno važnom pitanju o kojem smo više puta raspravljali na sastancima ovog odbora. Međutim, postoji jedan aspekt, a radi se o aspektu rada koji ćemo mi morati naglasiti, koji je to nužan rad koji moramo e, načiniti. Ranije sam već o tome govorila kada smo po prvi puta govorili o ciljevima proračuna za 2018. godinu prilikom prve razmjene gledišta 25. travnja. Tada sam ja naglasila da sudjelovanje žena treba ići i putem njihove ekonomske emancipacije Stoga je potrebno izdvojiti sredstva za zapošljavanje žena. O toj smo temi jako puno raspravljali i na sastancima našeg odbora. Ja bih e, htjela da o tome nastavimo govoriti jer e, problem zapošljavanja žena drugim riječima je to ono što ženama omogućuje neovisnost. Žene su neovisne kada imaju ekonomska sredstva koja im to omogućuju. I to pitanje još uvijek u Europi nije riješeno, pa moramo na tome raditi. Jednako tako mislim da je važno naglašavati sva pitanja vezana za imigracije jer i sigurnost i e, pomoć za razvoj vezano za migracije je, su važni. Važno je dakle dati taj ženski element. Trebamo izdvojiti mnogo za zdravlje tih žena, za obrazovanje. Ponavljam ono što sam rekla i ranije. Mislim da je jako važno naglasiti potrebu da se program DAFNE koji je postojao od 2000. do 2014. godine, da ga ponovno živimo. Jer program DAFNE bio je zaista vrlo važan e, element za borbu protiv obiteljskog nasilja, e, bilo zbog rodnih pitanja, ali to je sve vezano i za pitanje migracija i trgovine ljudima. U tom smislu e, ću napisati amandmane koje će naš klub uložiti, naravno u suradnji s izvjestiteljicom. Hvala lijepa gospođo Pičerna. A sada dajem riječ preostalim govornicima. Rok za ulaganje amandmana je dakle 18. E, e, svibnja u podne. I ovo je dakle bila posljednja govornica. Za 3-4 minute počinjemo